Meine Damen und Herren, wir kommen zu den Abstimmungen. Možemo prijeći na glasovanje. Die erste Abstimmung betrifft eine Dringlichkeits Najprije ćemo glasovati o hitnoj rezoluciji šest klubova zastupnika. Zajednički prijedlog rezolucije vezano uz Ruandu, slučaj Viktorin Gabiret, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sljedeći prijedlog rezolucije je rezolucija o Sudanu. Zajednička rezolucija sedam klubova. Glasovat ćemo o izvornom stavku šestom, ali imamo usmeni amandman. Gospodin Svoboda, izvolite. Hvala vam. Hvala predsjedniče. Predlažem da izmjenimo stavak 6. rezolucije kako bi na kraju stavka dodali riječi and especially concerning i onda ćemo dodati ova četiri imena koje možete pronaći u popisu za glasovanje. Imam e,